Uvaženi predsjedniče Vlade, uvažene dame i gospodo, želim e, nigerijskom predsjedniku srdačno dobrodošlicu u Europskom e, parlamentu. Gospodine e, Buhari je prije gotovo jednu godinu stupio na dužnost predsjednika u e, mirnom i e, demokratskom procesu preuzeo je vlast i predložio reform agendu sa mnogim reformama, borbom protiv korupcije, i investicijom u gospodarstvo, ali prije svega e, pokazao odlučnost na borbu protiv terorizma. U Nigeriji, kao što znamo, događaju se grozote koje počinjava Boko Haram i svi smo toga e, jako svjesni. E, posebice e, na stravičan napad ovog vikenda i u kojemu je 85 ljudi izgubilo živote. Predsjedniče, najdublja sučut i solidarnost s naše strane tim povodom. Također, predsjednik predsjedniku Buhariju da sam obećanje da ćemo mi kao Europska unija i Europski parlament dati svu potporu koju možemo u borbi protiv terorizma, terora i E, također želimo podupreti reforme u njegovoj zemlji i spremni smo upravo ovdje u Europskom parlamentu predsjedniče pomoći da se u Nigeriju investira i da izradimo zajedničke trgovinske odnose. Još jednom vas u ime zastupnika Europskog parlamenta srdečno pozdravljam u Europskom parlamentu i dajem vam riječ. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, gospodine Schulz, potpredsjednici Europskog parlamenta, zastupnici u Europskom parlamentu, uvažene dame i gospodo. Želim izraziti svoju duboku zahvalnost eh, predsjedniku Europskog parlamenta, gospodinu Martinu Šulcu, što me je pozvao da se obratim plenarnom e, zasjedanju zakonodavne grane Europske unije. Velika mi je čast e, što ste se odlučili da vam se upravo ja obratim ovom prigodom. Također želim prenijeti europskim vođama, zastupnicima u parlamentu i svom, svim dobrim ljudima u Europi najljepše želje mojih zemljaka i zemljakinja. Nigerijski narod e, s velikom zahvalnošću prihvaća materijalne i financijske e, ono sve što se žrtvuje Europska unija i pojedine prijateljske e, zemlje Europe kako bi se proveli izbori i kako bi se uvele demokratske norme u Nigeriji. Europska unija je dala svoju podršku nezavisnom nacionalnom izbornom povjerenstvu kako bi se e, opći izbori u Nigeriji proveli kako treba i ishod tih izvora je pozitivno primljen u cijelom svijetu. Narod Nigerije također e, je uzog znanju velik doprinos Europe u provođenju prihvatljivih, slobodnih i pravičnih izbora u našoj zemlji. Ovom uzvišenom domu mogu reći da su europska ulaganja počela nositi plodove. Ja sam e, jedan takav e, profit koji je ostvaren, znači e, ishod europskih ulaganja u demokratsku Nigeriju. Sadašnji režim je proizvod demokratskog e, izbora e, koji su svjesno, informirano e, proveli ljudi Nigerije putem glasovanja. Uvaženi gospodine predsjedniče, zastupnici u Europskom parlamentu, dame i gospode, demokracija je u Nigeriji i nikad neće iz Nigerije otići puno ranije nego što su mnogi od nas očekivali, Nigerija e, će postati jedna od najstabilnijih, najsnažnijih e, demokracija u Africi. Biće tu još tih sukoba i naravno napetosti, ali to se sve e, može riješiti u okviru zaštitnih mehanizama demokracije zasnovane na slobodnim izborima. Događaji uoči općih izbora u Nigeriji početkom 2015. nam ukazuju da je zemlja u tom momentu zaista se suočavala s problemima. E, bijes, e, objede, pa i otvoreno neprijateljstvo kao i prijetnje i nasilje e, kojim su žrtve bili glasači kako bi ih se natjeralo da glasuju za status quo su bili neprihvatljive stvari koje su dovele u pitanje stabilnost Nigerije. Drama koju smo vidjeli u Nacionalnom centru za brojanje glasova je u jednom momentu zaista izgledala zastrašujuće. E, to je nešto do čega su doveli očajni zagovornici statusa ko, a svrha im je bila da i dalje u svojim rukama zadrže nacionalne resurse za svoje vlastite e, interese. No zrelost i strpljenje s kojim su dužnosnici e, nezavisnog izbornog povjerenstva pod vodstvom profesora Tahiru Džega kako su oni se nosili sa tom situacijom je dovela do pobjede u borbi za demokraciju, a tu je također bio i velik doprinos Europe. Moramo zahvaliti Bogu da je Nigerija preživjela tu dramu. Kao što sam već i na drugim mjestima napomenuo, e, treba pohvaliti e, postupanje bivšeg predsjednika Nigerije, Godlaka Bele Jonatana, jer po prvi puta u povijesti Nigerije E, jedan predsjednički kandidat e, koji je bio predsjednik do tada je priznao izborni poraz i to e, unatoč tome što su te neke sile i agenti E, i oni koji su se okoristili prethodnim režimom od njega tražili da to ne učini. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, ja e, sam veoma zahvalan što postoji taj poseban odnos između Nigerije i Europske unije. Europska unija je glavni partner Nigerije u razvoju i stup podrške e, za konsolidaciju demokracije i gospodarski razvoj naše zemlje. Gospodine predsjedniče, mi u Africi smo svjesni e, da e, vaši problemi se uglavnom svode e, na probleme vezane za prosperitet i konkurentnost, no naši problemi su siromaštvo, bolesti i tehnološka zaostalost. Nije teško shvatiti sa kakvim se izazovima suočavamo zbog tih problema. Interni sukobi, izbjeglice, ljudi koji nam dolaze u čamcima, e, krijumčarenje droge, ljudskim bićima i tako dalje. Kaos nije poželjan susjed. Stoga je u našem kolektivnom interesu da surađujemo i da se e, svi E, da svi nastojimo riješiti te ozbiljne probleme u Africi. Gospodine predsjedniče, drago mi je e, da smo već uspostavili godišnji politički dijalog između Nigerije i Europske unije koji e, će i dalje osnaživati našu suradnju, zasniva se na zajedničkim vrijednostima i interesima, posebno na području mira, sigurnosti, demokracije i dobrog upravljanja. Kroz taj forum mi smo uspjeli nastaviti i to redovno razmjenjivati e, naša viđenja važnih e, regionalnih, kontinentalnih i globalnih pitanja kako bismo e, osmislili neke zajedničke stavove. Mi smo odlučni da i dalje osnažimo politički dijalog i suradnju u kontekstu onoga što se zove zajednički put napred Nigerije i Europske unije. Mi vjerujemo i jedni drugi u mir, sigurnost, poštivanje ljudskih prava, demokraciju i dobro upravljanje, ravnopravnost i toleranciju, jer to su načini da se razvije prosperitetno i snažno društvo. Nadalje, u kontekstu tih odnosa između Europske unije i Nigerije e, želio bih e, također e, priznati da je Europska unija osudila e, djelovanje ekstremističkih skupina, uključujući Boko Haram u Nigeriji i u cijeloj zajedni, e, ekonomskoj zajednici zapadnoafričkih država. Europska unija je također e, priznala i pohvalila je razvoj nacionalne strategije za boru protiv terorizma Nigerije i E, izmjene i dopune e, našeg zakona za borbu protiv terorizma jer je to pokazatelj toga kako vlada se zaista, zaista želi naći trajno rješenje za prijetnju Boko Harama i Nigerija e, također tu je zahvalna Europskoj uniji na suradnji, posebno na planu tehničke podrške, izgradnje kapaciteta naših službi sigurnosti i pomoć za razvoj. Mi smo također e, ažurirali naša pravila za upotrebu oružja u borbi e, protiv terorizma i pratimo e, veoma pažljivo kako se postupa sa uhvaćenim teroristima, sa civilima koji se nađu usred sukoba i općenito pazimo i na imovinu. Naš cilj je da koristimo najmanju količinu sile koja je potrebna kako bismo se borili protiv terorizma. U svijetu toga želim se zahvaliti pojedinim zemljama članicama Europske unije na pomoći koju su pružili e, vojnoj e, akciji Nigerije protiv Boko Harama i terorističkih elemenata povezanih njima. Mnoge zemlje članice su e, rekle da će nam pomoći u našim naporima da spasimo e, one učenice e, iz Čiboka koje je kidnapirao Boko Haram. I možda će vas zanimati da na jednom nedavnom sastanku sa roditeljima djevojčica iz Čiboka sam ih uvjerio da vlada će dati sve od sebe dok i neće prestati djelovati dok se sve te djevojčice ne spase i dok ih se ne vrati njihovim obiteljima. U svibnju prošle godine e, sam e, stupio e, na položaj i od onda smo reorganizirali oružane snage Nigerije i razmjestili smo ih tako da bi mogli pokrenuti tu odlučnu borbu protiv terorizma od Boko Harama i e, u Adamavi, Bornu i Jobeu, dakle u tim državama u e, sjeverno-istočnom dijelu Nigerije, uspjeli smo povratiti ta područja i iščupati ih iz ruku Boko Harama. Prognanice se vraćaju u svoje zajednice. Savezna vlada e, nastoji ponovno izgraditi, obnoviti škole, bolnice i drugu infrastrukturu koju su uništili teroristi u bijegu. I u ovom momentu eh, Boko Haram djeluje samo u šumi Sambisa i njihova mogućnost eh, da sposobnost da pokrene velike ofenzive je bitno smanjena. Boko Haram sad može napadati samo eh, slabe ciljeve kao što su tržnice, džamije i crkve i koriste nevinu malu nesretnu dječicu da bi kao sam, bombaše samoubojice gdje koriste improvizirane eksplozivne uređaje. Moram također izraziti ozbiljnu zabrinutost zbog e, situacije u Južnoj Libiji, koja postaje strateška e, bomba e, koja samo čeka kad će eksplodirati za Afriku, ali i Europu. Europu. To je tržište oružjem, tamo vlada bezvlađe i to je velika e, prijetnja sigurnosti e, Sahela i Sahare i zapadne Afrike. Tako da moramo e, osnažiti naše nastojanje da se pronađe trajno rješenje za libijsku krizu. Gospodine predsjedniče, Nigerija je zemlja koja voli mir i igrala je ključnu ulogu u upravljanju sukobima i iznalaženju rješenja za te sukobe u Africi i izvan nje. Uvaženi zastupnici u Europskom parlamentu, uvažene dame i gospodo, mirovne operacije i izgradnja mira su dio vanjske politike Nigerije od samog momenta kad je ona postala nezavisna država. Nigerijska vojska je sudjelovala u praktički svim e, podregionalnim i regionalnim operacijama koje su vodili Ujedinjeni narodi za očuvanje i izgradnju mira. Unatoč ovim problemima s kojima se suočavamo na planu sigurnosti, Nigerija je i dalje jedna od deset zemalja koje daju najviše resursa operacijama mirovnim Ujedinjenih naroda po cijelom svijetu i to u smislu financija i ljudstva. Nigerija je e, prvo u e, srpnju 1960. sudjelovala u operaciji ONUK, operacije Ujedinjenih naroda u Kongu. E, to je bila prva mirovna operacija, dakle ukupno je bilo 20 tisuća mirovnjaka, a nezavisno smo stekli tri mjeseca prije toga. Nigerija je samo tri i pol godine sudjelovala u operacijama Ujedinjenih naroda u Kongu. To je bila, mi smo bila treća zemlja što se tiče veličine snaga nakon Indije i Etiopije. Od te operacije nadalje e, Nigerija je i dalje bila važan akter u e, globalnim nastojanjima da se očuva mir. I sudjelovali smo u e, održavanju reda i mira nakon pobune u vojsi Tanganjike 1964. 1979. i 82. vojnici 21. E, pješačkog 21. pješačke e, bojne i 202. E, druge izviđačke pukovnije nigerijske vojske su razmješteni u Čadu kao dio mirovnih snaga koji su trebali pratiti poštivanje sporazuma o prekidu vatre i E, donijeti povjerenje u mirovni proces. Osim toga e, smo bili dio operacije u Sierra Leoneu gdje se radilo o očuvanju ali i o nametanju mira. I e, ekonomska zajednica zapadnoafričkih zemalja ima svoju grupu, promatračku grupu koja je uspjela većinu, veći dio te zemlje oteti pobunjenicima i vratiti na vlast e, predsjednika Teđana Kavaha 10. E, ožujka 1998. On je bio zbačen s vlasti. Pod mandatom Afričke unije Nigerija je sudjelovala i u mirovnoj misiji sa Tome i Principe gdje je uspjela nagovoriti vojnike e, koji su bili disidenti da se ipak podvrgnu vlastima. Također e, je naše ljudstvo bilo u Ruandi i u Darfuru e, kako bi pomogla da se tamo očuva mir. Nigerija je osim toga e, dala svoje snage za ove mirovne operacije. U Angoli, UNAVEM, verifikacijska misija un u Angoli, u Namibiji, UNTAG, grupa UN-a za pomoć u tranziciji, u Mozambiku, E, zatim e, također i e, misija Ujedinjenih naroda za referendum u Zapadnoj Sahari, operacije un u Somaliji i pojasu Uzu i također promatračka grupa un u pojasu Auzu. Uvaženi zastupnici u parlamentu, dame i gospodo, što se tiče migracije iz Afrike u Europu, Nigerija uzima k znanju i dijeli zabrinutost e, Europske unije vezano za pritok migranata iz Afrike preko Mediterana. I e, sve te izgubljene živote koji su posljedice toga. U tom smislu Nigerija će surađivati sa Europskom unijom kako bi se riješio problem ilegalne migracije u Europu. Savezna vlada e, nastoji e, da riješi taj problem e, faktora koji guraju ljude u migraciju, posebno iz Nigerije, koja je i zemlja cilja i tranzitna zemlja. U proračunu ove godine e, vlada je odvojila sredstva za zapošljavanje 500 tisuća e, ljudi e, sa e, fakultetskim obrazovanjem u, samo u obrazovanju. Surađujemo i sa državama i sa lokalnim vlastima kako bismo ojačali te centre za stjecanje vještina, kako bismo mladež, mladeži dali vještine koje će onda im omogućiti da sami sebe zaposle i da na kraju postanu i poslodavci. Također nastojimo diverzificirati svoje gospodarstvo, naglašavamo poljoprivredu i eksploataciju e, ruda kako bismo stvorili bogatstvo i radna mjesta. Nigerija pozdravlja ishod e, samita o migraciji u Valeti između Europske unije i Afrike, uključujući pokretanje ovog e, fonda e, za hitne slučajeve gdje će se 1,8 e, milijardi eura iskoristiti da se riješe uzroci migracije iz Afrike u Europu. Nigerija će surađivati sa zemljama Sahela i Srednje Afrike kako bi predložila upravnom odboru projekte koji mi mislimo da zaslužuju da ih se financira. Zajednički plan e, o migraciji i mobilnosti koji je Nigerija potpisala 12. ožujka 2015. Zapravo smo mi bili prva e, zemlja iz podsaharske Afrike koja je potpisala e, taj plan je pokazatelj pozitivnog duha naše suradnje s Europskom unijom na planu migracije i razvoja. U svijetlu upravo toga e, želim e, predložiti da se osobama koje imaju diplomatske i službene putovnice Nigerije omogući da e, bez viza nazoče službenim sastancima i konferencijama u Europi. Što se pak tiče sporazuma o ekonomskom partnerstvu, Takvi sporazumi između Europske unije, afričkih zemalja, karibskih zemalja i e, zemalja Pacifika koje je podržala ekonomska zajednica zapadnoafričkih država. Nigerija i još neke druge zemlje nisu potpisali te, taj sporazum. Tijekom e, pregovora je Nigerija ukazala na neke tehničke probleme koje tek treba riješiti. Jer ako pogledamo e, različitost e, između te dvije regije, znači s jedne strane Europe, s druge strane Ekovasa, što se tiče tehnologije i iskustva u proizvođačkim granama industrije, udruga proizvođača Nigerije i e, sindikati su ukazali da bi to moglo imati negativan učinak na naš program industrializacije i Nigerija pokušava e, sa obje strane riješiti taj problem. Tako da ja potičem naše partnere u Europskoj uniji da također nešto učine kako bi to što nas brine se riješilo, kako bi taj e, sporazum o ekonomskom partnerstvu koji bi bio od koristi za jednu i za drugu stranu i koji bi doprinio prosperitetu našeg naroda u kontekstu naših zajedničkih vrijednosti i interesa i e, srdačnih bilateralnih trgovinskih odnosa. Što se pak tiče e, krađe nafte i ilegalnog prekrcaja nafte, Nigerija se suočava sa tim problemom e, u Nigerskoj delti i također je tu i problem kako e, vratiti ta sredstva koja su stečena tim ilegalnim aktivnostima. Tako da moram se dotaknuti i te stvari. U tom smislu e, mi bismo tražili suradnju Europskog parlamenta kako bi nam e, pomogli u borbi protiv e, tih ilegalnih aktivnosti. Mi želimo vratiti sigurnost, boriti se protiv korupcije i kriminala i to će ne samo dovesti do veće socijalne stabilnosti u Nigeriji, nego će i ponovno otvoriti vrata E, punim gospodarskim odnosima s Europom i ostatkom svijeta. Oni koji žele ulagati u našu zemlju imaju zaista velike e, šanse za to, otvaraju im se brojne prilike i mi namjeravamo im jamčiti sigurnost i sigurnost ne samo za njihove ljude nego i za ulaganja u Nigeriji. Cijeli svijet se nedavno okupio u Parizu, u Francuskoj, na kopu 21. Pozitivan pristup e, ovom problemu je doveo do odluka koje su prihvatljive svima. Svjetski vođe su definirali jednu zajedničku platformu e, za borbu protiv e, strašnih efekata klimatskih promjena, posebno u siromašnim zemljama po cijelom svijetu. Tijekom tog eh, prevažnog globalnog eh, događaja ja sam iznio stav moje zemlje o klimatskim promjenama. Tako da sada ću to još jednom mm, reći. Eh, klimatske promjene su velika prijetnja sigurnosti i razvoju Nigerije. Nigerija e, gleda i ništa ne može učiniti dok se Čadsko jezero suši. To ima strašne posljedice po e, živote ljudi koje žive u bazenu Čadskog jezera koji su generacijama ovisili o resursima iz tog jezera. I ti resursi e, nestaju i ljudi ostaju bez posla. Gospodine predsjedniče, tu treba spomenuti da sve zemlje e, uz Čatsko jezero se suočavaju sa tim učincima klimatskih promjena i mi svi zajedno imamo obvezu da se suočimo sa tim izazovima. Naša zajednička nastojanja možda neće biti dovoljna, zato što nemamo dovoljno sredstava, tehnologije i ljudi kako bismo pokrenuli prava rješenja. Stoga apeliramo e, da se pokrene brzo jedna globalna akcija kako bi se riješili ti problemi. Jer to će dijelom e, riješiti sve probleme s kojim se suočavaju zemlje na Čatskom jezeru koje koriste resurse iz tog jezera. U nastojanju da se pronađe trajno rješenje za taj problem Nigerija je e, odredila e, svotu od 5 milijuna e, američkih dolara koja se već koristi e, da bi se, da bi se provela jedna holistička studija za transfer vode iz Konga u jezero, u Čadsko jezero. I kako bi se taj projekt proveo treba će 15 milijardi dolara. Želim naglasiti da je ta studija pokazala da ovaj projekt Čadskog jezera bi bio bi zapravo doveo do povrata na to ogromno ulaganje ako privatni sektor dade sredstva. I u tom kontekstu e, bih htio e, apelirati na parlament e, da da podršku provedbi ovog zaista pohvalnog projekta. Gospodine predsjedniče, zastupnice u Europskom parlamentu, uvaženi gosti, dame i gospodo, još jednom uz velike osjećaje poniznosti želim izraziti svoju veliku zahvalnost predsjedniku Europskog parlamenta, zastupnicima u Europskom parlamentu, europskim vođama i narodu Europskog kontinenta na ovoj počasti koju su mi ukazali, a time i narodu Nigerije, da se obratim vama na ovoj plenarnom zasjedanju jedne od najvećih grupa demokratskih zemalja na svijetu. Hvala vam na toj počasti. Zahvaljujem eh, predsjedniku Buhariju. Zahvaljujem uvaženi kolege i kolegice na ovom pljesku koji vjerujem da je izraz podrške za puno eh, važnog posla kojeg predsjednik Buhari mora odraditi u svojoj zemlji. Još jednom zahvaljujem eh, zahvaljujem ime svih nas E, predsjedniku Buhariju na angažmanu u međunarodnim aktivnostima i na međunarodnom planu te